Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Poštovane kolegice i kolege. Please take your seat. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Ich darf alle ganz herzlich Pozdravljam sve srdačno na posljednjoj sjednici odbora za proračune ove godine u Briselu. Predsjedatelj odbora za proračune nije mogao danas biti nazočan, pa ja vodim ovu sjednicu no on e, ima jednu oporuku 2. i 17. prosinca neće biti odbora za proračun. Zbog toga mogu reći da je ovo danas posljednja naša sjednica u Briselu. Može biti, ako će zaista biti nužno, da ćemo se sastati 9.12. u Strasburu, ali to će biti samo ako je to apsolutno nužno. Inače, e, smatramo ovo danas našim zadnjim sastankom u ovoj godini. Imamo i internetski prijenos. Sve što ćemo ovdje objaviti odaslaće će se u čitavom svijetu i čitav svijet može nas pratiti i čuti. posljednje e, statistike što se tiče implementacija i koji se opozivaju, ako ste zainteresirani, e, Vjerujem da većina vas, većina kolegica i kolega su radosni što smo prošli tjedan e, uspjeli se dogovoriti o višegodišnjem financijskom okviru u okviru plenarne sjednice already here? I think uh, so, because you're assuming Mr. Kozlowski already saw. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich ne znam sasvim sigurno, ali čula sam da imamo skupinu poljskih novinara koji nas traže. Oni su ovdje da bi Janu Koslovskom e, postavili pitanja da ga posjete. Ne znam jesu li već stigli, ali u svakom slučaju želim im srdačnu dobrodošlicu gdje god da se u ovom trenutku nalaze. A, to je vas dvoje. Tako je to, e, kad e, od drveća ne vidite šumu. Srdačno dobrodošli još jednom k nama. Što se tiče zapisnika sa sjednice održane 17. listopada i 5. studenoga, e, imamo postupak kao i uvijek. Ako nitko nema nikakvih primjedaba do kraja naše današnje sjednice, onda će se ti zapisnici usvojiti. Ako imate kakvih primjedaba, sigurna sam da ćete mi to priopćiti. Zapisnik od 14. studenoga još nije na raspolaganju, ali ubrzo će doći. Kao što ste vidjeli, prvo ćemo početi sa glasanjima. Nadam se da svi imate sve što je potrebno za glasanje. No, mi smo ovdje u relativno preglednom e, broju i mislim da možemo i glasove prebrojati ručno ako to bude zaista potrebno. Počnimo sa točkom dnevnog reda 8. <laughs> That's <laughs> yeah, that's okay. I know, I know. So, um, Tagespunkt 8. Točka dnevnog reda broj 8. Radi se o korištenju Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji, eh, odnosi se na Damsku, izvjestitelja Jan Kozlovski. I sada ćemo glasati. Imali smo devet eh, amandmana. mogu li otvoriti glasove o prvih pet amandmana? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Onda imamo amandman broj šest. Tko je za? Tko je protiv?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 nekoga tko nema glasačku karticu. Jesu li sada svi dali svoj glas? 14 dafür. 14 za, 12 protiv, usvojeno. Ivajlo and Richard. He's in favor now, he's against. Favor. <laughs> he is against. He is against. Ja, ja, ja. I know he is against. On je protiv. Ja sam sigurna da je on protiv. Amandman 7 i amandman 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Sada ćemo elektronički glasati o čitavom izvješću elektroničko glasanje. Okay, it's good. Everybody has voted. Haben alle abgestimmt? Fine. Svi su glasali? U redu. 24 dafür. 24 za, 3 protiv, usvojeno. Jan, evo čestitam. Sljedeći fond za prilagodbu globalizaciji radi se o Noki u, ovog puta u Finskoj.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 Idemo pojedinačno. Prvi amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 2 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman četiri, Tko je za? Četiri. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman pet, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvojeno. Amandman 7. Tko je za? Tko, je suzdržan? Tko je protiv? Usvojeno. Amandman 8. Tko je za? za, Dakle, amandman broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? I sada glasamo elektronički. netko nam još nedostaje. Dvadeset pet za, tri protiv i time smo to usvojili. Čestitam. Dolazimo do fonda za prilagodbu globalizaciji. Riječ je o solarnim panelima, o e, poduzeću First Solar iz Njemačke. Imamo amandmane iz odbora za zapošljavanje i socijalnu politiku. Njih je pet. Možemo li glasati o njima kao skup amandmana? Ne. Amandman jedan. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvojeno. Amandman 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbijeno. I sada glasamo elektronički. Einen Moment. Ja. Inge muss noch okay, ähm, ihre Karte einstecken, ja. 24, 20, no, it's too late. 25, 26. 26 and 3 against. Ja. 26 and 3. Ja. Okay. 26. 26 za, 3 protiv, usvojeno. Sada prelazimo na dugoročne investicijske fondove od Edera. Tu imamo tri amandmana izvjestiteljice. Možemo li o njima glasati kao skupu amandmana? Era ima dva komentara. Hvala predsjedateljice Hvala, Poprosite e, što sam došla na samoglasanje. Samo dvije napomene. Amandman pet koji sam predala kao izvjestiteljica. Postoji problem sa nacrtom, ali možda je riječ o problemu u prijevodu. Mislila sam da bi bilo dobro dati amandman na engleskom, ali ako pogledate prijevode, onda nisu ujednačeni i trebalo bi predati, želim predati usmeni amandman na svoj amandman. That member state or third country, it. Así claro que en todos los... Govorimo o zemlji članici ili o trećoj zemlji a drugi u drugome se zapravo imamo isti problem. Mislim da to dolazi iz talijanskog, ali nisam točno sigurna što se predlaže. Mislim da ne postoji korelacija između originala komisije i amandmana. To bi trebalo razjasniti i to na bilateralnoj osnovi. E, predlažem da glasamo protiv. To je fundamentalna stvar. Mislim da je to stvar koja bi se trebala proslijediti odboru koji je nadležan da se to dalje razjasni. Ja bih predložila da glasamo protiv i tako ćemo izbjeći da e, imamo problem da smo uključili nešto u izvještaj što nitko ne razumije i nikome nije jasno. Hvala. Hvala na objašnjenju mogu li onda 4, 5 i 6, amandmane 4, 5 i 6 staviti na glasavanje kao skup amandmana? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Zatim dva amandmana ovog Dominika Enrique, 15 e, i 16. Možemo li glasati kao skupu amandmana? Ne. E, amandman 15. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 16. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 7 i 8 od izvjestiteljice. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Sada dolazimo do uvodnih izjava. Amandman 9, on Dominik Riket, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 10. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 11 je od Silvestri. Sada smo se dogovorili da ćemo to odbiti. Tko je protiv? A pa tko je protiv? A tko je za? Nitko. Suzdržani? U redu, to smo odbili. Sad je došlo do male zbrke, ispričavam se. Dolazimo do tri daljna amandmana od Dominik Rikea. Možemo li glasati kao skupu amandmana? Onda može. 12, 13, 14. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvojeno. Onda imamo još tri amandmana i izvjestiteljice. Jedan, dva, tri. Možemo li glasati kao o skupu amandmana? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. I sada elektroničko glasanje. That's it. she has the card. Mm-hmm. So Mm -hmm. okay. Haben alle abgestimmt? Jesu li svi glasali? Z 27. 27, 27. 27 za, jedan protiv, jedan suzdržan. Čestitam.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 Možemo li sada zamoliti predstavnika FDA da nešto kaže o tome? Nemamo nikakvih e, predložaka, nikakvih materijala. Ipak bismo morali nešto znati o tome. Dragi kolege, ja predstavljam vašeg kolegu, gospodina Paksusa. I za početak bih samo najavio ovu temu. Dakle, zahvaljujem tajništvo odbora za proračune e, na svoj suradnji, na pomoći u pripremanju nacrta ovog mišljenja. Uzimajući u obzir preporuke neovisnih stručnjaka Europske unije i Rusije, e, vjerujem da bi produženje ovog sporazuma trebalo dovesti do produbljenja međusobne suradnje između Europske unije i Rusije. Istodobno nastavilo bi se raditi na programima znanosti i istraživanja i tako bi se nastavilo i sa razmjenom znanja i vještina, a obnavljanje ovog sporazuma zapravo će omogućiti i širenje znanja čime će se pak otvoriti nove mogućnosti za pristup novim tržištima. Planira se da čak 0,5 milijuna eura bi trebalo biti dodijeljeno za provedbu ovog sporazuma. Važno je da se sredstva iskoriste učinkovito, pametno i važno je da sami znanstvenici, istraživači aktivno sudjeluju u tom programu, a ne samo administracija. Komisija e, će nadzirati provedbu ovog sporazuma i to pomno i vjerujemo također da bi naš odbor trebao pružiti podršku obnovi sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske unije i Rusije i to do 2019. godine. Hvala, nam da ćete pružiti podršku predlogu. Ja, vielen dank. Zahvaljujem. Drage kolegice i kolege, sada moramo glasati o tome jesmo li za obnovu sporazuma ili smo protiv toga. Tko je za obnovu sporazuma? Molim vas, izjasnite se. Hvala. Tko je protiv? Jedan. A tko je suzdržan? Nitko. Time smo to usvojili. Sada dolazimo o pre, do prenosa do prenosa komisije. Tu mogu samo koordinatora e, pitati želi li predstaviti dio izvještaja od Giovanni Alavije. Ok. Sí, gracias, eh, presidenta. Eh, desafortunadamente, el colega lavijan Da, hvala vam, predsjedateljice. Ispričavam se, eh, gospodin Lavija danas nije mogao prisustvovati sastanku i nisam siguran E, do kakvih to političkih događaja u Italiji došlo, no nije mogao biti danas ovdje. Dakle, radi se o transferu e, sredstava 28, 31 i 32, radi se o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbi globalizaciji i izvjestitelj smatra da ukoliko sve ostaje kako je bilo, da bi te tri točke trebali glasati zajedno jer je on za njih. Zatim dolazi transfer 33 D e, koji stoji sam, a tu se traži odobrenje iz Fonda za rizični kapital. Dakle, za Fond za pomoć malim i srednjim poduzetnicima. I to je za to se također izvjestitelj e, zalaže. 34 transfer koji se tiče pomoći poljoprivrednim imanjima u Crnoj Gori. E, to nije bilo izvršeno na dobar način zbog nekakvih administrativnih postupaka koji nisu u potpunosti dovršeni. zbog toga je predložen dodatni zahtjev za transferom. Isto vrijedi i za Republiku Makedoniju i izvjestitelj je za to. Zatim 36, 8 milijuna eura u preuzetim obvezama za hitne mjere, to spada unutar fond za, fonda za stabilnost, izvestili također i zato, 38 7 eura iz pričuva koji idu međunarodne sporazume koji se bave ribarstvom. To je nužno kako bismo priveli kraju sporazum eh, o ribarstvu sa Mauritanijom. Zatim transfer 40, radi se o zahtjevu za 55 milijuna eura. Dakle, doprinosi za međunarodne organizacije koje pružaju pomoć o upravljanju, fond, upravljanju fondovima za ribarstvo. E, dakle, izvjestitelj je za sve ove transfere konačno 41, 0,3 milijuna iz pričuve, također za međunarodne ribarske sporazume, e, ovaj put se radi o Zelenordskoj republici. Dakle, Giovanni Lavija se ispričava duboko što nije danas mogao doći, ali vas moli da glasate za ove zahtjeve za transfer. Dobro, onda ćemo sada uzastopno e, i glasati o svim zahtjevima. 28, 31 i 32. O tome bismo mogli glasati zajedno jer se radi o fondu za e, prilagodbu globalizaciji. Tko je za prijenos e, sredstava 28, 31 i 32? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. Zatim glasat ćemo o 33. E, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Zatim prijenos 34. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Prijenos 36. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojena. 38. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Prijenos broj 40. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Prijenos 41. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Dobro. Sada dolazimo do drugih dijelova. Mhm. Ähm, prije nego što sada pređemo na obrazloženja eh, izvjestitelja koji danas danas nije nazočan eh, koordinator je uzeo njegovu zadaću no ja imam zadatak vidim da sam upravo vidjela glavnog direktora ah tu ste željela bih pitati njega, odnosno komisiju, mogu li nam nešto reći o posljedicama? Posljedicama koje nam je poručio sud koje se tiču prilagodbe za 2011. godinu. Oui, merci. Euh, da, hvala gospođo predsjedavajuća. Govorit ću vrlo kratko. Komisija je primila na znanje presudu suda. To je presuda koja se tiče postupka. Komisija trenutno analizira mogući i primjereni odgovor, odnosno reakciju u odnosu na tu presudu. I to je sve što mogu reći u ovom trenutku. Hvala. Die Prüfung äh, Ispitivanje je u tijeku i čini se da će to ići do sljedeće godine. Upravo sam rekla da je danas naša posljedna sjednica. Osim ako se dogodi nešto jako hitno, onda bismo se mogli sastati 9. prosinca u Strasburu. Zbog toga ćemo rezultat eh, vaših eh, ispitivanja tek dobiti sljedeće godine. Monika, ja sam eh, samo štela reći, 2013. godine nema više novaca za transfer i za prijenos. No imamo dogovor sa komisijom i sa vijećem da u slučaju da dođe do nekakvih promjena ako koje sad nisu e, obuhvaćene, onda možemo napraviti rebalans proračuna za sljedeću godinu ako bi to proizlazilo iz presude. To je jedino što je za sada jasno, a za ostatak ćemo morati pričekati kakva će biti presuda. Moram reći da je to jako zanimljiva tema. Da, ali nećemo se sada baviti trančiranjem te presude. Ja sam samo imala zadatak postoje li već e, nekakve posljedice koje bi se mogle izvući. Sada molim e, izvjestitelja, odnosno koordinatora, da nam se obrati. Monsieur Arton? Mhm. Dank u voorzitter. Ik wou een hele kleine eh, kanttekening. Zahvaljujem predsjedateljice. Samo sam želio reći nešto vezano uz C8. Dakle, radi se o najbavi, nabavi iPadova, tableta i 1100 tableta se traži što iznosi određenu sotu novaca i sve u svemu preko 13.000 euro novca. Čini se znatna svota usporedbi s onime koliko biste to platili u nizozemskoj. wir fragen gleich ähm, äh, pitat ćemo našu administraciju što se tiče posljedica ako novac nije e, utrošen o kojoj se sumi radi Kommissionshaushalt, da interessiert mich Parlamentshaushalt. Dakle, proračun komisije je u pitanju. Also, ich krieg gerade gesagt, dass die Kommission halt... Upravo sam rekla da komisija mora izraditi novi prijedlog. Ne znamo koliko nećemo trebati jer još uvijek nisu jasne koje su posljedice ako sam dobro razumjela generalnog direktora, on je rekao ono što je sud odlučio jest postupak o postupku. Oni su govorili o visini, oni još nisu ništa rekli o tome kako će odrediti visinu plaća, govorili su samo o postupku. Kakve će posljedice iz toga proizaći, to će nam e, komisija reći sljedeće godine i onda ćemo moći postupati dalje mislim da trenutno o samoj sumi ne možemo ništa reći. Oprostite, ali pitanje je koliko u sadašnjem proračunu sada imamo za povećanje plaća. Postupak suda e, kaže da nema, ali sud kaže da komisija upravo izrađuje prijedlog, da mogu izraditi prijedlog, ali ako i vijeće to može odbiti, ali pitanje e, hoće li komisija napraviti novi prijedlog, to još nisu učinili. To se može i tumačiti na ovaj ili onaj način. Pitanje je e, kakav će biti taj novi prijedlog, to je i politička izjava. Ali e, nemamo još brojeva, ništa nismo odlučili o proračunu komisije. To smo cijelo vrijeme govorili, da to nije pravo vođenje proračuna. I sada ne znamo jer ništa unutra nije pisalo, odnosno ništa ne piše, ništa nismo zaključili, ali ne možemo niti ništa znati. s kakvim mjerilima i mjerama ćemo pokušati utjecati na komisiju da izvuče prave zaključke, to ne možemo sad. Sada moramo zamoliti i Ivajla da nam predstavi prijednose za druge odjeljke. Zahvaljujem predsjedateljice. Niko se ne može dosađivati na sastanku odbora za proračun. Prije nego što pređem na same e, zahtjeve za preraspodjelu u parlamentu i drugim institucijama, dodao bih jednu rečenicu u prethodnoj raspravi. Dakle, kad se komisija već odluči, e, mi ćemo svakako razmotriti koje će biti posljedice osobito što se tiče e, novog financijskog okvira i naših sredstava za plaćanje. Dakle, kada će komisija biti spremna, e, korisno bi bilo povesti takvu raspravu u našem odboru. U ime Dereka Vona, koji je nažalost morao prisustvovati drugom parlamentarnom događaju i nije mogao biti s nama u Briselu, predložio bih e, nekoliko e, zahtjeva za preraspodjelu, već se tiče proračuna Europskog parlamenta. Radi se o preraspodjele vezano uz e, ostanživanje fonda za događaje za mlade, dva transfera koja se bave kompjuterskom opremom i migracijama u parlamentu. Jedna je za sustav SISPER, drugo je za dodatne uređaje koji su potrebni. Zatim imamo preraspodjelu broj 9 koja se bavi isplatavama za putne troškove zastupnika. I ovom prilikom bih samo istaknuo činjenicu da možda moramo razmotriti skraćivanje dvogodišnjeg razdoblja da se unutar kojega se može tražiti povrat putnih troškova. To se čini prilično dugim razdobljem. Zatim imamo preraspodjele koje se tiču parlament, plaća parlamentarnih asistenata, transfer za predujmove zgrade u Luksemburgu, e, što bi trebalo nam uštediti određeni iznos u kamatama. Dakle, radi se o preraspodjelama iz proračuna parlamenta koja su dozvoljena. I, gospođo predsjedateljice, ako smijem, spomenuo bih samo još e, dodatni zahtjev za preraspodjelu koji je trenutno predložen, a bavi se Europskim nadzornikom za zaštitu podataka. Radi se o malom iznosu 80 tisuća, što je zapravo interni transfer iz usmenog provođenja u troškove zakupa zgrada. Dakle, ime izvjestitelja predlažem da podržimo ove zahtjeve. Hvala. Ok, Abstimmung... Prije nego što pređemo na glasanje, zamolila bih eh, da nam se odgovori na pitanje što se tiče cijena za tablet uređaje. Hvala gospođo predsjedavajuća. Kao što možete vidjeti u tekstu, u prijedlogu teksta za isplatu, prosječni trošak je 854 eura, a onda imamo još i dodatne e, usluge helpdesk kao i instalacija nekih konkretnih aplikacija potrebnih za e, korištenje aplikacije kao što su e-committee i meeting da bi se ispunio taj cilj da ne koristimo papire da smanjimo trošak proizvodnje e, kada je riječ o dakle o tome da se sada trenutno printa velik broj dokumenata. Ti tableti će se u prvoj fazi koristiti od strane službenika na skveru Meus i isto tako je cilj da se poveća produktivnost eh, kroz korištenje eh, te nove tehnologije koja su sve Zatim želi se opremiti zastupnike u srpnju 2014. godine aplikacijama koje su se pokazale uspješnima jer u protivnom ćemo na početku zakonodavnog procesa izgubiti nekoliko mjeseci kako bi e, ti alati postali operativni. Evo to ono što sam htio reći. Ja, vielen Dank. Um, wobei ich mal davon ausgehe, dass die Abgeordneten... Hvala. Zastupnici će dobiti e, najranije te tablete u srpnju ako budu izabrani za sljedeću, e, sljedeći mandat. Ich möchte nur eine ja, ja, also es sind nicht die Abgeordneten-Schwerpunkt, sie es ist vor allem die, die Verwaltung. Ne radi se o zastupnicima, radi se o upravljanju sa tim tabletima imamo e, informacije o što se tiče paperless, dakle to nisu potpuni troškovi koje treba snositi, već imamo tu imamo i smanjenje na drugoj strani u proračunu, u redu. Neću niti pitati hoćemo li glasati o skupu amandmana, već ćemo uzastopce glasati za svaki prijenos. Počinjemo sa C Četiri. Tko je za to? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. C7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. C8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. da werden wir nicht nur die mittel übertragen sondern wir werden nećemo samo prenositi sredstva već ćemo zadužiti i radnu skupinu koju imamo u predsjedništvu radnu skupinu ćemo zadužiti da ovo vrijeme se skrati tako da bi se moglo bolje planirati. Smatram da je godina dana dovoljno i da nam ne trebaju dvije godine. Dakle, George, Monika, tko god se još osjeća pozvanim e, željela bih da se o tome porazgovara na sljedećem sastanku radne skupine mislim da je to poboljšanje C9 kao i ovo za radnu skupinu tko je za tko je protiv suzdržani usvojeno C10 wer ist C10 protiv, suzdržani, usvojeno. C12, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. I sada e, ovo je e, vezano za zaštitu podataka. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani usvojeno. time prelazimo na politiku upravljanja nekretninama. U svakom slučaju trebali bismo glasati o tome što će nam objasniti Monika. E, politika upravljanja nekretninama. Prvo bih željela dati jednu e, jednostavnu molbu s obzirom da je ovo zadnja sjednica moramo razgovarati o dva projekta Goldberg zgrada u Luksemburgu moramo ljude koji su u toj zgradi negdje smjestiti i uspjeli smo uštediti 2,5 milijuna, to je ista zgrada, mi ćemo to produljiti još za dvije godine i to po povoljnim uvjetima. I dobili smo također i pristanak da ne moramo nikakve renovacije provesti. Dakle, imamo jako dobre uvjete i mogli bismo se danas oko toga složiti, mogli bismo to usvojiti, tako da ne trebamo posebnu sjednicu 9. prosinca. Imaju li kolege bilo kakav problem u vezi mog prijedloga? Slažete li se? Dakle, moramo samo reći slažemo li se s time. Onda imamo EBARD, tu je nešto kompliciranija situacija. Situacija je kompliciranija jer Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo e, nije bilo obavješteno. To znači sklopili su u veljači ove godine ugovore koje bi u normalnom slučaju trebali e, predočiti i vijeću i parlamentu da ih oni odobre. Vrlo je jasno da su granice koje su predviđene u proračunu probijene i time se radi o kršenju financijske uredbe. Prije smo se svađali o tome je li cijena prevelika, je li cijena preniska. Medicinske agencije su imale visoke cijene, ali trebamo imati ne možemo imati ugovor za koji ne postoji odobrenje parlamenta i vijeća. Dala bih samo jedno mišljenje. Želimo istaknuti da se radi o kršenju financijske uredbe. Drugo, radi se o prekomjernim troškovima. Ta zgrada je značajno skuplja nego što je bilo ona od medicinske agencije o čemu smo se e, žalili. A, imamo troškove od 1000 eura po kvadratu. To je e, e, loše i, i osim toga troškovi za renovaciju za godinu i pol plus namještaj su zapravo veći nego sam najam. I još imamo i konzultantske usluge koje su koštale u devetom katu smo nešto unajmili i onda smo e, došli na ideju da unajmimo još dodatna dva dijela na tom devetom e, katu, a za te konzultantske usluge smo također e, platili oko 100.000 eura. A pitanje je kako su oblikovani ti u urodi. Inače bi nam Europska nacionalna tijela za bankarstvo trebalo predstaviti svoje planove i kako bismo mogli brže djelovati, ali moramo imati nešto podastreto, nešto predočeno da bismo mogli odlučivati. Sada imamo problem. Ako kažemo da je to sve nedozvoljeno, onda bismo trebali raskinuti ugovore, ali raskid ugovora bi koštao još više, pa niti to nema smisla. Moj je prijedlog da zabilježimo da je riječ o kršenju financijske uredbe i drugo, e, molimo komisiju da izvuče određene zaključke da do toga više ne doće i dakle agencije odnosno tijela moraju informirati i moraju se pobrinuti da se drže uredaba nadzorno tijelo za bankarstvo, e, činjenica da je to to tijelo, to me frustrira jer e, ja ne razumijem zašto je toliko teško e, da držati se financijske uredbe. Čitamo je kako hoćemo. Postoji tu nekoliko članaka koje treba pročitati. Mislim da to i nije toliko komplicirano da se shvati mogli su se pridržavati pravila i odredaba. Osim toga, želimo da revizorski sud e, ispita te ugovore i da provjere postoje li još nekakvi dodatni problemi. Također zahtijevamo od Europskog nadzornog tijela za bankarstvo da za sljedeći dugoročni najam nas unapred obavijesti, a ne naknadno čitava situacija je vrlo nezgodna i zbog toga sam se odlučila za formulaciju da ne možemo ništa odobriti e, jer e, financijska uredba ne predviđa naknadno odobravanje i ne možemo ni raskinuti ugovore jer bi to prouzročilo još veće troškove. Nema smisla da tražimo poništavanje ugovora jer bi nam to prouzrokovalo još više problema. Moramo primiti na znanje situaciju kakva jest, ali e, tražimo od komisije da se pobrine da se to nikad više ne dogodi i da ispitaju što se doista ovdje dogodilo. E, nadam se da se kolegice i kolege s time slažu. E, pokušala sam ne biti preagresivna, ali moram priznati da mi je to malo teško kod ovakvog načina. U jednom razgovoru povjerenikom je rekao da te posljedice će raspraviti sa e, tijelom i da će vidjeti što se može zaključiti kako bi se izbjeglo da se tako nešto ponovi u budućnosti. Nažalost, ne mogu to ljepše oblikovati. Molim vas da se pozitivno izjasnite što se tiče ovog izvještaja. Sada George, od i onda Dominik Rike. Uh, uh, uh, Zahvaljujem. Ja bih samo podijelio svoj stav, a to je da dijelim i frustraciju sa Monikom o ovom konkretnom događaju. Postoje dva pitanja, kao što je ona rekla. Jedno se tiče procesa obavještavanja, dakle odgovarajućeg procesa gdje imamo cijeli niz neispunjenja, nepoštivanja pravilnog procesa. I u pravu ste, doista smo pokušali odbiti i ne složiti se s mišljenjem, no na kraju bi nas to moglo koštati samo još više novca. Dakle, ne mislim zapravo da imamo ikakvog izbora, osim prihvatiti prijedlog, e, kao što je to meni Monika izložila. Dakle, jednostavno nemamo kuda. I mislim da zapravo je ovo dobra odluka. No moramo poslati signal jedan nadzornom tijelo za bogarstvo EBA da ako ne mogu slijediti odgovarajuće procese, tada naš odbor neće sljedeći put okljevati i blokirati sve buduće sporazume, e, osobito e, onih do će doći 2014. E, kada će tražiti novu zgradu, novi smještaj, E, svakako se nadam, neki koji će biti povoljniji. Sljedeća stvar je upravo ta povoljnost i postoji zapravo ovdje se radi o vrlo ozbiljnom trošenju novca i mi kao zastupnici nismo zapravo kvalificirani o tom donijeti odluku, zbog toga postoji revizorski sud i postoje kolege u odboru za kontrolu proračuna koji to mogu razmotriti i svakako ih mogu, mogu im dati opasku i reći im kakvo je stanje. Mislim da će to kolegica dobro obaviti. Dakle, dvije su stvari, jedna je sam proces, a drugo je zapravo koji je taj omjer cijena i usluge, a mi želimo dobiti reviziju tog izvješća, ali proračunski odbor mora ih upozoriti da ukoliko se ne prate odgovarajući procesi da u budućnosti u takvom slučaju e, ćemo mi odbiti buduće financijske ugovore. Ja, danke. Hvala. Gleich, gleich, Monika, du... Monika, tebi ću dati riječ na kraju. Sana Gajer, tada Dominik Rike, Richard Ashworth, i možda onda još poneko ti na kraju. Ähm, <clears throat> Već smo čuli. Trebamo li se prisjetiti e, jedne e, slučaja, to je bila odluka vijeća. E, imali smo agencije u Frankfurtu, u Parizu i To je sadržajno imalo svoje opravdanje, ali e, vijeće može li e, prisiliti Europsku uniju da unajmi najskuplju zgradu? Bilo bi moguće tu zgradu unajmiti po povoljnijim e, cijenama. To je opravdanje ano, mislim da to nije bila volja ovog kuće i mislim da smo zaista nismo željeli da se unajmi zgrada u Londonu u najskupljem mjestu. I ono što je rekla Monika, Tko je upravljao tim najmom? Je li to radila komisija ili je to napravila sama EBA? Kako je to išlo, ako je to slučaj? Monika behält alle Fragen. Äh, Monika, ti zapiši sva pitanja. A sada dajem riječ Dominiku. Hvala gospođo predsjedavajuća. Mislim da je malo reći da smo istovremeno frustrirani i zgroženi. Zgranuti smo zato što u ovakvim vremenima kada vidimo takav trošak ja uvjeravam prethodnika da to nisu cijene e, kao u Parizu. Mislim da je to čak i za pariško tržište vrlo visoka cijena. Dakle, možemo barem vidjeti da očito nije bilo dovoljno sredstava. E, imam jedno pitanje, ne znam hoće li ono biti upućeno komisiji ili Moniki, ali zanima me tko potpisuje ugovore o najmu, e, koje ovlasti ima ta osoba i što se događa ukoliko to nije određeno u skladu s pravilima. Kada čujem e, dakle kada se pobijaju ugovori i kada se kaže da će biti još skuplje ako pobijamo e, taj ugovor o najmu, pod uvjetom da onaj tko je to potpisao ima za to ovlasti. Dakle, mene zanima sljedeće, pretpostavljam da će to pitanje biti upućeno ravnatelju agencije, dakle kako ili tko može potpisati ugovor u ime Europske unije i njezinih institucija, ako to prelazi okvire uredbi i bez prethodnog dopuštenja kao što je propisano. I drugo, što se događa u takvom slučaju? da li e, su, postoji ugovorna valjanost takvoga ugovora s obzirom da osoba koja je to potpisala nije imala ovlasti da to učini. Ako jest imala te ovlasti, onda imamo problema s postupkom. U svakom slučaju, kako bilo da bilo, trebamo vrlo pomno vidjeti što se dogodilo. Nije dovoljno da iskažemo svoje žaljenje. Naravno da je to skandal, ali osim toga treba poduzeti mjere kako se to ne bi ponovilo, kao što je rekla Monika, ali ja isto tako mislim da treba poduzeti i neke sankcije ako se ustanovi da je netko preuzeo odgovornost, a da to nije u skladu sa propisanim pravilima. E, treba vidjeti tko je, na kome je krivica i e, isto tako treba iz toga izvući neke ugovorne obveze. Ja, vielen Dank. E, Hvala. Richard, izvoli. Um, chairman, thank you very much. Zahvaljujem predsjedateljice. Ja bih samo podržao ono što je Monika rekla. Mislim da je vrlo razumno stav zauzela prema tome. Dakle, koliko sam ja znao u ovom slučaju, čini mi se da je sve skupa potpuno neprihvatljivo. Došlo je cijelog niza propusta, to nije jedini o kojem razgovaramo, e, što se tiče praćenja postupaka, a ona su vrlo jasno definirana. I doista mi se čini prilično perverzno da se ovdje radi o tijelu za bankarstvo, dakle, i da oni ne mogu pratiti propisana pravila. Doista me ne ispunjava to povjerenjem u njihove profesionalne sposobnosti. Dakle, na temelju mog znanja i vlastih observacija čini mi se da i izbor zgrade za koje su se odlučili da ne odgovara poslu koji mi dodijeljen da obavljaju. No to je svakako prihvaćam van kontrola parlamenta. No doista mi se čini čudnim da agencija za lijekove koja se nalazi u Canary Wharf u Londonu, e, gdje doista je središte financija u Londonu, e, dakle da jedna agencija za lijekove sred takvog financijskog sektora a naravno postoje mnogo jeftinije varijante, dok s druge strane EBA e inzistirala da bude smještena u starom dijelu Londona koji nije financijsko središte. Kada sam ih pitao zbog čega je tomu tako, oni su rekli da je to navodno bolje za putovanje, infrastrukturu, komunikaciju, što ja ne smatram da je baš neki argument. No, jesmo gdje jesmo i mislim da je mm, predlog vrlo razuman s obzirom da imamo malo izbora. S druge strane, gledajući napred, ne možemo prihvatiti, jer smo se zatekli u takvoj situaciji, ne možemo dopustiti da se to ponovi. Dakle, niz kolega je spomenuo da bi se revizorski sud trebalo zatražiti da da svoje mišljenje, sa time se slažem, no, to će uvijek biti nešto što se radi u retrospektivi i treba će dosta vremena da se dođe do kakvog rezultata. Tako da postavljam pitanje imamo li ovlasti unutar odbora da pozovemo EBA na sastanak i da nam objasni svoje postupke. Ja. Da. Možemo odmah pitati kod prvog slučaja kad je do toga to šlo, bila sam bijesna. Imala sam napade bijesa. I onda smo mogli pitati direktora. Mi bismo ga mogli pitati možda i prije nego što Monika odgovori sada Salvador, onda Jan. Gracias, Mi pregunta es muy... Zahvaljujem predsjedateljici. Ja bih samo postavio jedno konkretno pitanje. U ovom konkretnom slučaju tko je odgovoran za zaštitu financijskih interesa Europske unije i također kako bi se to trebalo provesti. Hvala. Hvala vam. E, slušam ovu raspravu, nisam previše upoznat sa slučajem, no pitanje je jednostavno. Može li se na kraju ove priče dogoditi da nitko osobno ne preuzme odgovornost, da ne bude nijakvih sankcija. ako imamo mogućnost za sankcije, onda smatram da bi odgovorni i trebali snositi i preuzeti odgovornost. Ovako ne može dalje. Nein, also wir können die, Frage selbstverständlich nicht beantworten. Mi ne možemo odgovoriti na pitanje, zato je i Monika rekla da moramo pitati revizorski sud, ali i komisiju. Eventualno bismo mogli tražiti mišljenje naše pravne službe. No, to sada ne možemo. No prije nego što vam Monika odgovori dajem riječ direktoru EBE. I on e, sada vjerojatno ne može objasniti cijelu priču, ali da nam kaže par riječi ipak. Thank you very much. Um, Hvala vam lijepa. I zahvaljujem također što ste me danas pozvali. Svakako nemamo dovoljno vremena za dati potpuno objašnjenje cijelog e, ovog procesa vašem odboru, no ono što bih želio reći jest da sam ja spreman doći pred vaš odbor e, u potpunosti objasniti što se dogodilo kao i pod odboru ili izvjestiteljima ili cijelokupnom odboru cijeli proces kako se odvijao. Neki od vas su pitali tko je potpisao ugovor. Ja sam potpisao ugovor. Ja sam izvršni ravnatelj agencije, odnosno nadzornog tijela. Dakle, ja sam tu pred vama i prije svega rekao bih kada je agencija započela sa svojim aktivnostima 2011. godine, već je imala ugovore za zgradu u kojoj se danas nalazi. Tako da nije bio naš izbor zgrade. E, mi smo već bili prisutni u dijelu zgrade u kojoj se agencija nalazi, jer agencija je zapravo organizacija nasljednih odbora treće razine, koji je već dakle postojao, e, radilo se tada o poduzeću ograničene odgovornosti iz Velike Britanije i kada smo 2011. naslijedili taj ugovor, kada sam se ja pridružio agenciji, ona je bila vrlo mala organizacija u malom dijelu zgrade sa vrlo opsežnim planom za proširenje svojih aktivnosti i broj zaposlenih u skladu sa mandatom koji je dan. Kada sam ja preuzeo, odmah smo započeli rad na nabavi i pokušali naći savjetnika koji će nam pomoći pronaći novu lokaciju za dugoročni ugovor, također u Londonu. Činjenica da smo u Londonu, kao što je netko ispomenuo, je nešto čemu je odlučeno kada je usvojena osnivačka uredba za agenciju. Dakle, mi smo u skladu s procesom javne nabave Europske unije, Europske unije zaposlili savjetnika E, to je bio proces, imali smo prilično malo iskustva s takvom nabavom, no proces je bio dugotrajan, na kraju godine 2011. smo potpisali taj ugovor. Nakon toga, već smo se počeli širiti i nakon toga što se tiče broja zaposlenih agencija je počela rasti i utrostručila je broj zaposlenika u nadolazeće dvije godine. Nakon toga, početkom 2012. uz pomoć E, savjetnika za nekretnine. U potpunosti smo pretražili cijelo tržište nekretnina, razmotrili smo nekoliko dijelova Londona, uključujući Canary Wharf i City. I naravno, e, druge različite lokacije u gradu nude različite prednosti, a mi smo zaključili da naravno s potpuno uključenost našeg upravljačkog odbora, napravili smo uži izbor zgrada, pregovarali smo o najmu i odlučili smo se za jednu drugu zgradu u kojoj se želimo useliti 2013. Kao što je gospodina Holmar spomenula, imali smo jednu klauzulu u našem ugovoru o zakupu, e, klauzulu o raskidu koja se mogla potrebiti do kraja lipnja 2012. Tim bi se skratio postojeći ugovor o zajmu na godinu dana da smo mogli izaći iz ugovora. No, naša namjera je bila da pronađemo jedno ekonomičnije mjesto unutar sitija. Nažalost, u nacrtu mišljenja je to također spomenuto, situacija se tako odigrala i zato ja u potpunosti prihvaćam vaše kritike. Dogodilo se da sam ja pristupio izvjestiteljici prekasno kako bismo odradili odgovarajući proces odobrenja u skladu sa uredbom e, do trenutka kada smo mogli upotrijebiti ovu klauzulu o raskidu. No pratili smo cijeli proces, e, izabrali smo drugu zgradu koja je bila jeftinija od ove e, i isto tako ta zgrada bi bila dostatna za širenje naše agencije. No mi smo prekoračili rok nakon kojeg više nismo mogli odustati od ugovora i morali smo ostati u iste zgradi. I morali smo čekati istek ugovora sljedeće godine. Ono što sam ja nakon toga učinio je bio da sam pristupio vlasniku zgrade i njima sam rekao da ukoliko su spremni sniziti cijenu e, na razinu ponude koju smo, za koju smo se odlučili, ponude druge zgrade, da ćemo mi tražiti odobrenje da ostanemo u toj istoj zgradi u postojećim financijskim uvjetima, dakle uz tu sniženu cijenu. Oni su bili spremni spustiti cijene. započeli smo s konzultacijama s proračunskim tijelima kroz opću upravu za trgovinu. Dakle, moram reći da smo komunicirali i da smo pokušali dobiti savjet iz komisije. Dakle, konačno smo 2000 13. u siječnju dobili pismo da proračunsko tijelo želi da se započne novi izborni proces, traženje nove lokacije umjesto sporazuma koje smo mi ponudili, a među vremenom smo morali također dodatnu lokaciju, proširiti svoju lokaciju jer smo imali velik porast zaposlenika. E, ove godine, samo da vam dam dojam toga, imamo 59 tehničkih standarda koje isporučujemo komisiji, imali smo 30 javnih rasprava i velik broj sastanaka e, upravljačkog odbora od 60 ljudi, sastanci primjerice, jednostavno nismo imali e, dostatnih prostorija za održavanje tih sastanaka, javnih saslušanja i odrađivati sve posao u krajnjoj liniji. U siječnju ove godine pismeno sam obavješten da mogu potpisati kratkoročni ugovor, o tome informirati parlament i nakon toga započeti sa dugoročnim izborom jednog ureda za duži rok i da će se tako ispoštivati cijeli proces. U pravom trenutku će se raspodijeliti sve informacije i sve će biti u skladu e, sa financijskom uredbom ukoliko se dakle poštuje novi izborni postupak. Ja sam u veljači potpisao sporazum, kao što je gospođa Holmar već rekla i kao što možete prečitati u mišljenju, no nažalost zbog kratkoročne naravi tih ugovora, e, potpisali smo ih samo do kraja sljedeće godine, dakle svi ugovori bi tada istekli u isto vrijeme, u slučaju da se možemo, moramo preseliti, tada bismo se mogli preseliti, potpisali smo kratkoročne ugovore i naravno jednokratni troškovi e, su također postojali za to kratko razdoblje tako da su e, zbog također tih troškova e, relativne cijene prilično visoke. No mogu vas uvjeriti da cijelokupna nabava kojom smo se bavili e, je bila konkurentna, uvijek smo raspisivali javne natječaje, koristili konkurentne procese kako bismo bilo kakvu nabavu provodili. Dio namještaja je također rabljen, dio je kroz javnu nabavu nabavljen, dakle sve se radilo cijelo renoviranje poštujući konkurentnost i ništa nije učinjeno van uredbe što se tiče nabave bilo kakvih predmeta koje svakako jesu skupi, e, to mi je jasno. Dakle, kako danas stvari stoje? Imamo ugovor ugovore do sljedeće godine. Već smo započeli sa izbornim procesom za dugoročni najam, e, najam koji će također imati klauzulu o mogućnosti raskida ugovora. Poslali smo prvu informaciju proračunskim tijelima, parlamentu i vijeću i nalazimo se u procesu finalizacije izbornih kriterija i kriterija za dodjeljivanje natječaja sa općom upravom za proračun. Tako da bismo tijekom ovog saziva mogli e, dobiti potpuno konačno odobrenje za novi izborni proces koji je započeo. Eto, to je kratak sažetak onoga što se dogodilo. I samo sam želio reći da je to bio eto proces i e, razlozi i ja sam osobno spreman doći u vaš odbor bilo kada, na bilo koje vrijeme kako bih vam e, koliko god detaljno želite objasnio i pokazao što smo učinili. Nadam se da nisam oduzao previše vremena. Nein, Sie waren mit Sicherheit nicht zu lang. Vielen Dank für die Niste bili predugački, ne. Hvala vam e, za vašu prezentaciju. Monika Holmajer, izvoli. E, nadam se da mi nećete zamjeriti ovo što ću sada reći. Kao prvo, kvadratni metri ne koštaju manje. Nismo unajmili za manje. Ako bismo unajmili kuću, to je bilo kao da bismo rekli pa najam je jeftin, ali imamo troškove renovacije. Ti troškovi ulaze u ukupnu cijenu. Imamo e, cijenu kvadrata od do 1300 eura po kvadratu, a to je čak i za tu lokaciju u Londonu puno. Imamo troškove od 195 eh, tisuća za konzultantske usluge. Imat ćemo ih još više. Ugovori su potpisani i tu više ne možemo ništa. Osim toga, kad sam prvi put razgovarala u svibnju 2012. godine telefonirala sam sa uredom i to više puta sa nadležnim službenicima imala sam e, razgovor o tome e, da treba obavijestiti parlament i vijeće i inzistirala sam na tome da nam čim brže pošalju sve materijale. Nakon toga smo na direktori poslali pisanu obavijest i pismeno smo ga obavijestili o problemu. U prvom e, problemu bio je pogrešan datum e, za raskid ugovora, odnosno za klauzulu. To nije bio srpanj nego lipanje. Mogli smo to, odnosno trebali smo to napraviti brže, no trebali smo ubrzati stvari, a ne nastaviti tako kako se nastavilo. E, da prvo kažem nešto vezano uz to što je rekao kolega Gajer. Mi smo informirali direktora i, e, i informirali smo i izvršnog direktora, ne samo telefonski, mi smo se čuli i pisanim putem. Nakon nekog vremena komisija, nadležna komisija e, se nam obratila, ali tada je već bilo kasno. Naknadno se to više ne može popraviti što se tiče e, odbora za kontrolu proračuna mogu reći da onaj e, tko želi nešto reći mora dati precizne podatke službenike koji su za to bili e, zaduženi mogu samo pohvaliti jer sam dobila precizne informacije. Što se tiče e, komisije, mislim da se možda više trebalo e, skrenuti pozornosti kod agencija, ali kada kupujemo zgrade ili ako unajmljujemo zgrade, mogli bismo si e, zamisliti da je potrebno nekakva vrsta odobrenja. Da su se malo više potrudili, mogli su i sami doći na tu ideju. Moram to sada oprezno formulirati. E, Kažemo da su to trebali znati. E, moje je mišljenje da je EBA sama odgovorna za to što se tiče mojih razgovora E, moram reći da nisam poznata po tome da se neprecizno e, izražavam. Ja sam više puta to sve naglašavala. Zbog toga ne mogu prebaciti odgovornost. Kako su oni mislili, što su mislili, ne znam, ali mogu samo zaključiti što je rezultat. Što se tiče ovoga što je rekao kolega Mulder, vezano uz mišljenje. U mišljenju stoji pod točkom šest da komisija mora izvući određene pouke iz čitave priče kako će to točno izgledati, e, to mora sama komisija odlučiti. To ne može biti zadatak nas zastupnika. Ne možemo mi reći treba ovo ili ono. Komisija sama mora to provjeriti. Radi se o kršenju financijske uredbe, radi se o klauzuli, o raskidu ugovora. Tu je i želja da odbor za kontrolu proračuna i revizorski sud također e, se sastanu da ispitaju čitavu stvar. Raskit ugovora više ne mogu zahtijevati jer bi to e, povuklo druge financijske implikacije. E, zbog toga sam se od toga distancirala jer rekla sam da to nema smisla, ne možemo to napraviti. Zato je izvještaj, odnosno mišljenje u tom obliku me jest ne mogu to ljepše sročiti. Žalim, i to moram reći, e, da je, e, su stvari pošle tim tokom kod ESMA i e, da je to kod EOPA. Druge agencije također imaju skupe lokacije, Pariz, Frankfurt, ali još uvijek su to jeftinije lokacije nego što sad imamo ovdje i osim toga drže se i financijskih pravila. Hvala. Mislim da smo sada dovoljno o tome prodiskutirali i moramo glasati o mišljenju kako ga je prezentirala Monika. Nakon toga ćemo pratiti daljnji razvoj događaja. Tko je dakle za to da glasamo za Monikin izvještaj? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Time smo usvojili mišljenje. Mislim da smo se i prije složili da kod one dvije manje priče vezane uz zgrade bili smo suglasni da nećemo dati mišljenje druga bi bila delegacija u Egiptu koja bi trebala prijeći u sigurniju i bolju zgradu. Oni imaju e, dobro planiranje, nemaju nikakvih prekomjernih izdataka. Sada su u problematičnoj zgradi i moraju tražiti novu. Zbog toga smatram da to apsolutno možemo podržati. So, dann jetzt auch dobro i to smo sada utvrdili. E, došli smo do kraja našeg e, glasanja. I dolazimo do omiljene teme. Riječ je o prilagodbi sa MMF-om. Opet se ja javljam za riječ, žao mi je, ali ne mogu drugačije. Radi se o ishodu pregovora o e, višegodišnjem financijskom okviru i radi se o tome o sredstvima i radi se o pričuvi za slučaj nužde i već smo dali izjavu 26. E, listopada 2012. godine i zaključili smo da moramo konstruktivno postupati. Što se mijenja? U komisijnom e, prijedlogu mijenja se članak 13. financijske uredbe i to pod e, točkom C. To su odobrena sredstva za preuzete obveze. Znači radi se o tome da se ta sredstva prenesu mogu na sljedeću godinu imamo i točku D, da to vadi, i za instrument za povezivanje Europe. Imamo i fleksibilizaciju neiskorištenih sredstava, to je točka 2 zajedničke izjave, koja je onda preuzeta u uredbu i u, tu dakle nema nikakvih e, izmjena financijske uredbe. Postoje dvije e, točke u zajedničkoj izjavi od 26.10.2012. godine koje nisu preuzete u komisijin prijedlog budžetiranje EDF-a i e, upotreba sredstava za borbu protiv trgovine krijumčarenja duhanskim proizvodima. Mm, imamo još nekih instrumenata, ali to vam smijem tek samo naznačiti. Predložila bih sada da možemo i dva puta dati neke amandmane. Imamo još jednu točku koju moramo raspraviti. To je pitanje što ćemo pitati o napraviti e, sa e, postupcima razrješenja i e, zajedničkim poduhvatima. Imamo tu otvorenu točku, imali smo sjednicu sa odborom za e, kontrolu proračuna. Danas sam zamolila tajništvo da dođe na sjednicu sa odborom za kontrolu proračuna. Tamo se želimo držati procedure i ništa nam dugo ne preostaje ako komisija nije formulirala nikakav konkretni prijedlog kako bismo trebali provesti taj postupak razrješenja. Danas e, smo dobili e mail generalnih direktora. Imamo prijedlog za midterm review i indirektni postupak razrješenja, ali to za nas nije prihvatljivo. Taj odbor se sada dosta konstruktivno e, ponio kao i izvjestiteljica Nemamo nikakvih e, prigovora i primjedaba što se tiče PPP-a. Ali također moramo dalje djelovati. Ja bih predložila sljedeće. Trebamo formulirati zahtjev za izmjenom e, e, proračuna i tu je riječ o postupku razrješenja time bismo mogli e, riješiti problem. Ne mogu vam ništa drugo predložiti. To bi sve trebalo brzo pripremiti i onda dati na glasanje. Ivajlo. Uh, da, zahvaljujem Jute. Samo dva komentara s moje strane. Prije svega, ne znam propustio to, ali još uvijek očekujemo neke dodatne promjene financijske uredbe nakon sporazuma CPR. Dakle, to će imati nekakve veze sa poticajima za male i srednje, sa, priču, sa pričuvom za ostvarenje. I to su stvari koje nije koje nisu spomenute još, ali moramo ih unijeti, moramo ih prihvatiti u zajedničkoj izjavi. Dakle, koliko ja razumijem, vi biste željeli otvoriti e, potpuni postupak za ove amandmane, što bi trajalo određeno vrijeme. I imamo stvari koje se tiču višegodišnjeg financijskog okvira i koje su već dogovorene između parlamenta vijeća, tako da bi mogli to riješiti kroz tehničke prilagodbe, što bi možda bilo lakše nego eh, da idemo kroz cijeli postupak. Ne znam da li se vi slažete s tim. Ako nema daljnjih pitanja, onda eh, možemo odmah prijeći na odgovor. Izvolite. Ne. Eh, budžetiranje EDF-a i to je samo na rubu toga što e, se može učiniti. Bilo bi jako e, loše reći da to nije uključeno u postupak za razrješenje. Nemam interes u tome da otežem taj postupak. Ja želim da se problemi riješe čim brže riješi. Ali moramo riješiti taj problem sa postupkom razrešenja za ref. To je bilo upućeno komisiji ovo sa zahtjevima što se spomenuo, o tome ništa ne znam. I meni bi bilo zanimljivo da čim brže, možda već i sad e, to preuzmemo, ali to ovisi o tebi. Gibt es den Wunsch der Kommission e, auf irgendwas? I želi li komisija na bilo što reagirati? Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja bih htio nešto reći u vezi sa pitanjem PPE. Euh, to je vrlo bitno pitanje i moram priznati da mi nije sasvim jasno kako se stvari razvijaju. Objasnit ću što želim reći. Mislim da se svi slažemo kada je riječ o tome da imamo zajednički cilj, a to je da želimo pojednostavniti postupak. Dakle, želimo olakšati svima posao, e, svim gospodarskim subjektima. Prijedlog koji smo iznijeli, a i koji je parlament prihvatio u okviru financijske uredbe e, je članak 209. U tom članku se predviđa davanje razrišnice, odnosno predviđa se rasterećenje putem komisije. Dakle, komisija bi u tom slučaju davala razrešnicu, što ne znači da bi parlament bio lišten prava kontrole, budući da PP i onako spada pod ovlasti komisije, a to bi istovremeno omogućilo gospodarskim subjektima da imaju režim koji bi za njih bio jednostavniji i koji bi njima olakšao poslovanje. I to su šerpe e, i u okviru joint undertakings, dakle to je u izvješću koji su podnijeli, a to je potvrđeno i prošli tjedan na sastanku koji smo sazvali, a na tom sastanku su bili izvršni ravnatelji GTI, ali isto tako i privatni sektor, odnosno predstavnici privatnog sektora koji su nam rekli da su zainteresirani za inicijalni prijedlog komisije, dakle članak 209. i delegirani akt onako kako smo mi to zamislili. Moram priznati da smo mi reagirali u interesu, u općem interesu, dakle kada smo iznijeli taj prijedlog, a stekli smo dojam da ako se budemo morali vratiti na odvojeno davanje različnice za PPP, u tom slučaju će ovih šest GTI biti u nepovoljnijoj situaciji od trenutne situacije. Euh, Isto tako ćemo u tom slučaju imati vrlo negativne reakcije iz privatnog sektora. Euh, euh, Razgovarali smo o tome i jutro smo iznijeli jedan prijedlog koji ide u sljedećem pravcu, pokušat ću rezimirati. Mi smo saslušali argumente privatnog sektora, eh, tih GTIs, i htjeli smo vidjeti može li to funkcionirati do sljedeće revizije. A ako se stanovi da to ne funkcionira i da parlament smatra da nije u stanju kontrolirati GTIs kako to želi, onda ćemo se vratiti na jedan složeni aranžman koji će zapravo učiniti upravljanje tim tijelima kompliciranije d'avancer dans la voie. No, molim vas da nastavimo i dalje raditi u smjeru simplifikacije. Dakle, to je zapravo apel koji sam ovdje htio uputiti i kolegici Gresle. Mi smo u komisiji spremni raditi zajedno sa parlamentom na tome. Podsjećam isto tako da je i vijeće dalo potporu tom pristupu, dakle tom prijedlogu komisije i kao što što su, e, kao što kažu naši prijatelji Britanci, za tango je potrebno dvoje. Wortmeldungen habe ich jetzt keine mehr. Nitko se ne javlja za riječ. Ti si izvjestiteljica ti uvijek dođeš na kraju na red. Moram pogledati uokolo da nikoga ne zaboravim. Jens? Ja, ich wollte mich an der Stelle nochmal zu Wort melden mit einer, mit, äh, Želio sam se javiti za riječ za još jednim pitanjem za komisiju, da samo da nešto nadopunimo možda prvo nadopuna. Financijsku uredbu moramo prilagoditi eh, što se tiče eh, uredbe o fondovima postoji eh, to još ne pokriva financijska uredba Mene bi zanimalo kada ćete nam predloži, predočiti promjene te financijske uredbe. I moje drugo pitanje se odnosi na joint undertakings. Malo sam e, iznenađen sada kad sam ovo sada čuo, gospođa Kresle i ja bili smo zajedno sa nekim suradnicima i već smo bili kod vas prije par tjedana. I otišli smo od vas u dobroj vjeri da ćemo e, doći do sporazuma, da ćemo rasteretiti, razrešiti zajedničke potohate. E, imali smo jednu sjednicu, a tamo sam već e, imao dojam da to nije baš ono oko čega smo se dogovorili. No, ponekad stavite nas, naglasak na različite stvari, pa mi se to nije činilo toliko dramatično. Ali sada su prošla četiri tjedna i mi smo, moram ustvrditi da smo sada tamo gdje smo bili prije tog sastanka. Mi smo željeli čim brže doći do uredbe do pravila sada su prošla četiri tjedna i sada čujemo od vas da postoje nova činjenična stanja, ali meni se ona ne čine toliko novima. Na kraju dana mogu povući crtu da smo izgubili četiri tjedna, da nismo dobili prijedlog od vas i da e, ja moram reći da zbog toga i nisam previše zadovoljan. Jan, izvoli. Trenutno samo razmjenjujemo mišljenja što se mene tiče. Kada je rok do kojeg moramo donijeti odluku? Jer što više razmišljamo o tome, tim mi više stvari postaje nejasnijima. E, kakav je naš vremenski okvir? Koji nam je rok da donesemo konačnu odluku u ovoj stvari? Also da gibt zwei, zwei unterschiedliche. Jan. Mislim da tu postoje dva različita doka, roka za zajedničke poduhvate. Mm, do zaključka moramo doći do kraja godine, a ovo o čemu sada govorimo to, o tom u uvođenju tih promjena tu uopće ne postoji neki vremenski okvir, ali izvoli sada Inge. Što se tiče delegiranih akata, moramo do e, kraja e, siječnja odlučiti. Delegirani akti za javno-privatna privatna partnerstva, tu imamo malo kraće rokove. Ja sam željela najaviti da ne vidim drugu mogućnost e, nego da još jednom otvorimo članak 209. Generalni direktore, ja bih još jednom željela reći da mogu da ne mogu e, shvatiti zašto ste tako reagirali. Pri svakoj e, promjeni financijske uredbe rekli smo da ne želimo izgubiti prava koja ima parlament. Nismo to željeli izgubiti. A sada smo izgubili pravo parlamenta. I moram reći da s obzirom na razvoj i s obzirom na budući značaj javno-privatnih partnerstva u novom e, razdoblju imat ćemo puno takvih partnerstava i mi e, želimo uvesti taj postupak razrješavanja svake godine to se može izbaciti ostaće nam samo ova priča o financijskoj uredbi. To je jedina točka gdje smo rekli u delegiranim pravim aktima, a ja sam to ponavljala, to je za nas problematično. Meni nije bilo jasno da mi sa tom promjenom članka 209 ćemo izgubiti postupak razrješenja kod javodno-privatnih partnerstva. To je bila osnova za pregovore, ali mislim da to i nije sada baš fair ispalo. E, ne želim se s vama svađati. Mene zanima rješenje i to brzo rješenje jer e, nije mi namjera zadržavati postupke, ali u ovom trenutku ništa nam drugo ne preostaje. Ako sada odustanemo od postupka razrješenja, to će tako biti. Nemojte e, misliti da ćemo imati mogućnost revidiranja. Za mene je e, strateško pitanje kako ćemo ići dalje. Ali jasno mi je također kako moramo ići jer e, opća uprava za znanost je isto u toj priči. Osim toga željela bih e, pripomenuti da sam razgovarala sa e, joint undertaking, sa zajedničkim poduhvatima. Ko, vam je draži, komisija ili mi? I oni su se izrazili da žele ostati kod nas, a ne kod komisije. To je bila možda malo zločesta primjedba ovako usput ne želim vam otežati život, ali što se tiče budućeg razvoja javno-privatnih partnerstva, e, ne želim e, da imamo manju ulogu nego do sad. To je jedini razlog. E, ja bih željela da ubrzamo razgovore, čak i sa vijećem. Zbog toga sam i rekla, zbog toga sam obrazložila, jer imamo još otvorenih točaka od posljednje reforme financijske uredbe. Tamo smo dugo vječali, e, sporazum o e, duhanu je produžen. I to je sada točka gdje bismo mogli reći o tome još u buduće treba e, razgovarati to je, naš rezultat. Ja ne želim produljiti postupak, ne želim stvarati probleme, ali želim da ne izgubimo postupak razrješenja jer ćemo imati e, promjene u budućnosti u kojima onda nećemo moći imati toliko utjecaja. Hvala. Hvala, ne vidim da itko ima prigovor i mislim da je čuvanje prava Europskog parlamenta upravo to što je nama potrebno. Čak i e, kada nas optužuju da to dovodi do povećanja administracije. Već sam prije rekla da demokracija nešto i košta. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. E, kada se moji birači žale na demokraciju, onda kažem da mi Njemci e, bez demokracije ne ide. E, da, to sve ima svoju cijenu. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka 7. To ćemo sada pomaknuti berichterstatter haben jer nemamo danas ovdje izvjestitelja i nemamo nikoga tko bi e, preuzeo njegovu ulogu zbog toga sada prelazimo na točku broj pet. Georgios je sada ovdje Radi se o Fondu solidarnosti Europske unije i o nekim izmjenama koje su provedene ili ih treba tek napraviti. Hvala. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolege zastupnici, kao što i samo ime kaže, Fond solidarnosti Europske unije mogućnost je iskazivanja solidarnosti u Europskoj uniji. Dodana vrijednost tog instrumenta neosporna je, posebno u današnje vrijeme, kada mnoge države članice trebaju financijsku pomoć e, kako bi se suočile sa teškom situacijom. Pozdravljam e, prijedlog Europske komisije koji ide u pravom smjeru. Treba nam učinkoviti i fleksibilniji fond, a to se može postići kroz jednostavnija pravila i propise. To će skratiti vrijeme od nastanka e, te nepogode do davanja pomoći. Brza uporaba Fonda solidarnosti važan je čimbenik kada govorimo o učinkovitosti pomoći Europski revizorski sud znao je kritizirati nepravodobno aktiviranje sredstava iz fonda. Isto tako pozdravljam i nove kriterije za mobilizaciju sredstava iz fonda e, za iznenadne e, regionalne nepogode na temelju regionalnog BDP-a. Vjerujem da je nizak prag od 1,5% regionalnog BDP-a previsok kada je riječ o nekim prigodnim katastrofama koje u velikoj mjeri utječu na te regije, pa pretpostavljam, odnosno predlažem da se to stavi na 1%. Isto tako pozdravljam mogućnost predujma na zahtjev države članice koja je pogođena tom nepogodom, što će omogućiti pravodobno reagiranje i ublažavanje ekonomske, ekonomskih problema u toj zemlji, posebno e, kada je riječ o zemljama koje imaju financijske poteškoće, zato sam predložio da se to poveća na 15% očekivane financijske pomoći, e, da to bude ograničeno na 30 milijuna eura i da se istovremeno učinkovitije koriste sredstva iz fonda. U svakom slučaju mogućnost davanja predujma a moram naglasiti da je riječ samo o mogućnosti, nema e, nikakav financijski učinak budući da će iznos predujma biti oduzet od ukupnog iznosa pomoći. Međutim, dopustite mi da skrenem vašu pozornost na činjenicu da e, u članku 4a o e, financiranju predujma u prijedlogu komisije da je to uvjetovano izmjenom uredbe o zajedničkim odredbama, a to smo izglasali. To je problematično i upravo zato trebamo pronaći druge modalitete financiranja. Naravno, e, sve to kako bismo brzo mogli mobilizirati sredstva iz fonda zato predlažem da komisija izradi e, preliminarnu analizu da li se ispunjavaju uvjeti članka 4.1 bez odgode i e, maksimalno pet tjedana od trenutka kada komisija treba ocijeniti jesu li ispunjeni preduvjeti za mobiliziranje sredstava iz fonda i naravno određivanje e, iznosa. Isto tako predlažem da se produži rok korištenja fonda sa 12 na mjeseci što bi omogućilo dobro upravljanje resursima, posebno propisa o javnoj nabavi e, što eh, obično u nekim zemljama dugo traje. Još želim naglasiti da je prevencija nepogoda od iznimne važnosti jer je mnogo eh, troškovno učinkovitije pripremiti se na nepogode nego ih eh, ublažavati. Zatim imamo i neke druge fondove E, kao što su europski strukturni fondovi i e, zahvaljujući tim instrumentima mogu se e, može se postići učinak sinergije i maksimalno iskoristiti raspoloživa financijska sredstva. Isto tako mislim da bi tehnička sredstva, tehnička pomoć trebala biti prihvatljiva u okviru korištenja fondova, što bi olakšalo rad regionalnim vlastima kako bi mogle reagirati s mjesta u slučaju e, kada, se, kada dođe do takve prirodne katastrofe. E, to bi bilo sve od mene i rado ću saslušati vaše komentare. Hvala. Jose Manuel se javio. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria dar os parabéns ao relator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 Ta fond solidarnosti imamo od 2012. godine i korištenje u 23 zemlje. Potrošeno je 23 milijuna eura. To je dakle jedan vrlo važan fond i to za sve države članice. Sve države članice nažalost moraju se poslužiti tim fondom. No ja bih imao još jedno pitanje. Ne znam je li netko e, tko može odgovoriti? Komisija predlaže da za katastrofe regionalnih razmjera imamo prag od jednog posta BDP-a. E, kako će to biti sa dosadašnjim korištenjem fonda? Postoji li e, neki slučaj kada e, je taj kriterij već vrijedio? To bih želio razjasniti. Znači li to novo pravilo da mobilizacija Fonda solidarnosti u prošlosti ne bi bila moguća? Radujem se da ste sada predložili 1%, odnosno raduje me to smanjenje. Imam još jedno dodatno pitanje koje bih želio otvoriti da malo razmislimo postoje određeni podaci koje e, nije lako e, e, dobiti u slučajevima katastrofe, na primjer kod požara. To je prirodna katastrofa, ali posljedice nisu samo kratkoročne, već i dugoročne. O tome ovisi čitava regija, čitavo stanovništvo i bruto nacionalni dohodak to će također utjecati na sve te stvari. Do sada je Europski socijalni fond e, mogao e, iznimno aktivirati u tim slučajevima pod uvjetom da je došlo do teških posljedica. Ali u određenim situacijama E, ispunjeni su te kriteriji i da je ugroženo stanovništvo, ali ako sada imamo još ovo pravilo o jednom postu, znači li to da onda ne možemo koristiti Europski socijalni fond? E, ja bih predložio tu jednu iznimku da e, to bude za, moguće za takve regije. To bi trebalo biti moguće u novoj uredbi. 1%. To pitanje bi trebalo razjasniti, odnosno je li taj 1% dobar. Ima li još javljanja za riječ? Ne. Onda ćemo odmah sad upitati komisiju, može li odgovoriti na sva postavljena pitanja. Hvala gospođo predsjedavajuća i zahvaljujem isto tako izvjestitelju na izvješću. Što se tiče pitanja koja su se pojavila u izlaganju, htio bih e, sada iznijeti neke komentare. Dakle, ovaj prijedlog da se smanji prag regionalnog BDP-a kada je riječ o aktiviranju fonda. To je nešto što treba staviti u kontekst samoga instrumenta. Kada je taj instrument stvoren, e, on je bio namijenjen velikim prirodnim nepogodama koje za koje je opravdana intervencija na razini Europske unije u vidu financijske solidarnosti. Na taj način bi se mogla zajednički snositi teret koji bi bio neproporcionalno velik za jednu zemlju. Međutim, to ne znači da se time substituiraju postojeći nacionalni instrumenti, niti bi to trebalo zamijeniti e, raspoloživa nacionalna sredstva i resurse. Ovaj instrument e, je namijenjen za velike prirodne katastrofe i to je bila logika za stvaranje tog instrumenta. Drugo, htio bih skrenuti vašu pozornost na činjenicu da ukoliko se smanji prag, onda će broj slučajeva e, koji bi bili prihvatljivi porasti, a istovremeno će porasti i ukupni iznos na godišnjoj razini koji je predviđen za e, fond solidarnosti. Naime, sredstva koja su predviđena su e, prepolovljena u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Prema tome moramo te dvije stvari pomiriti, a zajedno sa argumentom koji sam ranije predočio kada je riječ o definiranju što je to velika prirodna katastrofa, mislim da trebamo biti oprezni prije nego što krenemo dalje sa smanjenjem tog eh, praga za regionalni BDP. Što se tiče pravnih pitanja, kao što je izvjestitelj ispravno rekao, komisija je predložila da se uvedu neke klauzule uredbu o zajedničkim odredbama što bi trebalo omogućiti e, korištenje e, namijenjenih, namjenskih prihoda iz Europskog regionalnog fonda i kohezijskog fonda. I sada, nakon što su završili pregovori o višegodišnjem financijskom okviru, i na temelju pravne osnove za kohezijsku politiku. Shvaćam da je to postalo problematično, no mi moramo imati regulatorni okvir koji će biti dovoljno jasan kako bi svi akteri mogli e, djelovati u okviru tog jednog solidnog e, okvira. I kao što je predložio izvjestitelj, mislim da bi trebalo odraditi preliminarnu analizu, kao prvo da se vidi postoje li alternativa i e, ako postoji što je to. E, zatim što se tiče maksimalnog odgađanja, odnosno produžetka roka od, e, od kad komisija ustanovi činjenice, mislim da je to dovoljno vremena što se tiče komisije, e, mislim da bi takav produžetak e, bio neprihvatljiv. Naime, vrlo često nam zahtjevi dolaze u formatu koji nije potpun na jeziku te države članice, dakle potreban je prijevod. Isto tako se traže zahtjevi za dopunske informacije od država članica, e, za to je isto potrebno vrijeme kako bi se one mogle očitovati. E, zatim imamo nacrt mišljenja koji komisija šalje i to treba prevesti tako da e, postoje tu neke faze, međufaze koje treba predvidjeti. Prema tome, kada bi se to odredilo na pet tjedana, e, to bi zapravo dovelo do toga da bi se odluka možda trebala donijeti na temelju nepotpunih podataka i prema tome e, ne možemo zajamčiti točnost u donošenju odluke. Evo, to bi bilo sve što sam htio reći u ovom trenutku, no predlažem da nastavimo e, tjesno surađivati sa izvjestiteljem i kolegama zastupnicima da bismo došli do prihvatljivog rješenja kada je riječ o svim ovim pitanjima. Želiš uh, Hvala, želim svima zahvaliti na raspravi i kolegi iz komisije na komentarima i prijedlozima. I želim podsjetiti kolege da je rok za predlaganje amandmana 17. prosinca u 12 do 12 sati. Hvala. Da, točno pred Božić. Da. Dan Hvala. Time zaključujemo ovu točku dnevnog reda i dolazimo do točke dnevnog reda broj 6. Time dolazimo do omiljene teme europskog semestra. Angelika Vertman, izvoli. Osnova za ovo mišljenje jest e, anketa o godišnjem rastu iz 2014. godine to je dala i komisija. Mi dajemo mišljenje, a odbor Econ e, će imati own initiative report. Mogli bismo skratiti čitavu priču, nažalost moram reći, jer kad smo ako usporedimo 2013. sa 2014. onda svi možemo konstatirati da se jako malo toga promijenilo, a u nekim točkama ništa se nije promijenilo. Mišljenje, ako ga nemate, dobit ćete ga ubrzo. Mi smo se posebno osvrnuli na inicijativu za zapošljavanje mladih Naravno, spomenuli smo i pregovore, odnosno e, da je višegodišnji financijski okvir sada zaključen. Osim toga, spomenuli smo i vlastita sredstva i e, radnu skupinu koja je potrebna kako bi se e, iskoristila vlastita sredstva. Sve u svemu, nažalost, i nema previše razlika. Nažalost, malo toga smo napravili. E, moje osobno mišljenje da kriza još uvijek traje, trajeće i bit će potrebno mnogo e, rada da se nešto pomakne. E, radujem se vašim komentarima, vašim prijedlozima, vašim primjedbama. Možemo uključiti i amandmane. Rok za naše amandmane, kolegice i kolege, jest 3. siječnja. No ne želimo baš raditi preko božićnih praznika, pa bi bilo dobro da pripremimo amandmane i prije praznika. 22. 23. sjeća ćemo tu glasati, a 30. će glasati odbor Ekon i onda u veljači ćemo o tome glasati na plenarnoj sjednici. Hvala. Imali li kolege i kolegice kakvih komentara? Ne. Oprostite ipak. Hvala lijepa predsjednice Haug. Samo sam htio e, kazati kako je e, ovo izvješće Europske komisije o godišnjem pregledu rasta za 2014. po prvi puta na istovjetan način uključilo i Hrvatsku Dakle, do sada smo bili neformalno u europskom semestru, a ovo je sada prvo izvješće koje je koincidiralo i, sa ocjenom komisije koja je objavljena 15. studenoga o pokretanju procedure prekomjernog proračunskog manjka, što je kao što možete i razumjeti trenutno glavna ekonomska i financijska tema u Hrvatskoj gdje se danas između ostaloga raspravlja i o proračunu za 2014. godinu, a ja sam upravo došao sa jedne konferencije koju smo na tu temu organizirali u parlamentu gdje su nam predstavnici e, opće uprave za ekonomska i financijska pitanja izložili glavne elemente procedure i naravno i oni očekuju e, izvješće Europskog parlamenta u tom pogledu koje bi trebalo pomoći i razumijevanju i senzibiliziranju i političkih stranaka i javnosti o važnosti procedure koja će biti sa nama u sljedeće tri godine kako sada djeluje sasvim izvjesno budući da je e, proračunski deficit takav da ga aktualna vlada ne može adresirati u prvoj godini to je sasvim jasno iz prijedloga proračuna i projekcija za sljedeće tri godine. Hvala vam Ja, danke sehr. Zahvaljujem. Imamo li još kakvi javljenja za riječ? Ne. Dobro. Treći siječnja, da još vas još jednom podsjetim, je rok za amandmane. No još jednom, bilo bi bolje kada bismo to obavili i prije Božića. Onda bismo mogli u miru slaviti Božić. I dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda zajednička radna skupina, odbor za proračune i predsjedništvo. Nemamo nikakav izvještaj, ništa se posebno nije događalo, danas su dobili novu zadaću koju mogu riješiti. Mi smo to već slijedili dalje i već se radi na rješavanju. Odlično, Sviđa mi se da se na tome već radi. To ja zovem e, zdušnim radom. Vidim da i vi želite čim prije i mirnije slaviti Božić. Prelazimo na 17. točku dnevnog reda. Mislim da nam to neće oduzeti previše vremena. To riječ je o izvještaju o trijalogu o vanjskom mandatu EIB-a. Dajem riječ izvjestitelju. Uh, Hvala gospođo predsjedavajuća, bit ću vrlo kratak. Trenutno se vodi trijalog. Prošli smo kroz sve tekstove, uključujući i uvedne odredbe i sada zajedno sa vijećem razmatramo konkretne formulacije za e, članke i uvodne odredbe. Međutim, nemamo jasno određene prioritete parlamenta kada je riječ o povratu na e, razinu za zajmove. To je vrlo bitno, to je pitanje koje još nije u potpunosti razjašnjeno i još uvijek čekamo jasni signal iz vijeća. Uglavnom smo se bavili tekstovima koji se tiču transparentnosti. Iskreno rečeno, mi smo prije dvije godine usvojili jednu reviziju na sredini razdoblja. Još uvijek čekamo da se provedu zahtjevi. I međutim, došlo do nekih dodatnih zahtjeva. I sada radimo na tekstovima koji će biti koji će držati vodu, jer u nekim prijedlozima koje smo mi podržali teško je pronaći e, E, e, realno rješenje i to tražiti od banaka. Međutim, ima nekih e, razlika u mišljenju, ali to će se uglavnom ticati načina podnošenja izvješća i što izvješća sve trebaju sadržavati. Što se tiče daljnjih zahtjeva od strane parlamenta za dodatnim konzultacijama sa javnim zajednicama, dakle kada je riječ o tom pitanju izvješćivanja. I još jedno pitanje koje je od središnjeg e, značaja za nas, a to je razina gornje granice, a naravno i regionalna distribucija je s time povezana. E, dakle, imali smo tehnički sastanak, sljedeći sastanak trijaloga je sljedeći tjedan mi nastojimo e, ići što brže pod vašim predsjedanjem, tim trijalogom i nadam se da će to ovisiti u velikoj mjeri to će ovisiti u velikoj mjeri i o reakciji strane vijeća, ali nadam se da ćemo to dovršiti do kraja godine. Isto tako bih htio sugerirati kolegama i izvjestiteljima u sjeni iz klubova zastupnika da sljedeći tjedan u nekom trenutku koji će odgovarati svima zajednički prođemo kroz tekstove, e, dakle mi na tim tekstovima radimo sa vijećem i komisijom, da se vidi postoji li neka mjesta gdje se kolege ne slažu ili imaju neke sugestije. Mislim da bismo sljedeći tjedan mogli obraditi velik broj tekstova. Zahvaljujem. Netko se javlja za riječ, izvolite. Imam samo još jednu rečenicu, Juta. Želim pohvaliti Ivajlov rad, jer on uistinu sjajno rukovodi ovim trijalogom. Mi nismo iz istog kluba zastupnika, ali smo dobri prijatelji, pa mu želim čestitati. Mislim da smo uistinu u dobrim rukama. Da, slažem se. Ivajlo vodi taj trijalog To je tako i u redu, tako to treba i biti. Moramo dati da posao obavljaju upravo oni koji se razumiju u to, a ne oni koji se ne razumiju. Došli smo do kraja dnevnog reda, sve smo lijepo pokrili, barem ono što, što smo mogli obraditi. Svima želim ugodan ostatak večeri, a sigurno se vidimo barem u Strasburu.